a todos. Continuamos nuestra Dobrodošli. Nastavit ćemo sa našom sjednicom. Imamo na dnevnom redu raspravu o europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika i provedbu prioriteta za 2013. godinu. Razgovarat ćemo i o amandmanima. Izvjestiteljica je gospođa Eliza Ferreira. Tako da prije svega bih htio malo precizirati za naše goste e, stanje, prije svega za zastupnike nacionalnih parlamenta kojim ovom prilikom želim e, izraziti dobrodošlicu. Vrlo nam je drago što ste danas s nama. Dakle, imat ćemo usmano prevođenje u svim potrebnim jezicima. Nećemo koristiti običajeni sustav intervencija već ćemo najprije predati riječ gospođi Ferreri, dakle to je metoda rada, a zatim ćemo predati riječ svim onima koji žele se javiti iz nacionalnih parlamenta i iz Europskog parlamenta. Morat ćete ispuniti ovaj papir s vašim imenom i nama ovdje na panelu dostaviti taj papir koji će e, zatim biti zabilježen. Imamo gospodina iz Belgijskog parlamenta koji e, se ispričao, on je odsutan, nažalost moramo reći. Dakle, imamo već e, sada stanje da se javljate e, za riječ sa papirom koji je pred vama na stolu. Zatim ga morate predati i on će stići do nas na panelu. I zastupnici Europskog parlamenta te isto tako i izvjestitelji u sjeni se moraju pridržavati ovakvog postupka i ispuniti formular kako bi dobili vrijeme za riječ. Još nešto bih vam htio priopćiti. Europski nacionalni zastupnici trebaju znati da ćemo riječ uvijek dodijeliti na izmjence, dakle dva puta nacionalnom parlamentu i zatim jednom zastupniku Europskog parlamenta. Najprije dakle dva predstavnika nacionalnih parlamenta i zatim jedan e, zastupnik Europskog parlamenta. Vrijeme govore je ograničeno na tri minute. Svako javljanje na riječ će se dakle ograničiti na tri minute. Molim vas da se pridržavate tog vremena za govor. Siguran sam da ćemo imati puno javljena za riječ, puno pitanja, a imamo samo do 16.30 vremena. Sada predajem riječ Elizi Ferreira kao izvjestiteljici za ovaj dosje. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Kolege iz nacionalnih parlamenta želim pozdraviti, želim im reći da su dobrodošli i da su došli na ovu raspravu koja se stvarno održava u pravom trenutku i to s jedne strane zato što nismo još izašli iz krize koja se tiče eurozone, Europe pa i čitavog svijeta. Tek je pet godina prošlo od trenutka kolapsa Lehman Brothersa da smo prvi put doveli u pitanje postojeće E, sustave i sada sam izvjestiteljica za jedno izvješće koje pokušava integrirati jedan novi element u taj sustav. Radi se o razvoju od kada e, od kada primjenjujemo komitologiju kao sustav. Prije svega to mislim na paket od šest mjera, paket od dvije mjere. E, dakle, ti paketi su usvojeni, oni su stupili na snagu i sada je došao trenutak da raspravimo o toj važnoj fazi načina rada vezanog uz europski semestar. Komisija je iznijela preporuke, vijeće ih usvaja, a Europski parlament ovdje ima tu ulogu da pokuša polako ostvariti poboljšanje e, demokratske odgovornosti za polaganje računa unutar tog e, europskog semestra. Europski semestar treba dati okvir i za preporuke specifične za pojedine zemlje. To je također i nešto što bi trebalo biti ishodište za to da se nacionalni proračuni raspravljaju u obliku jednog prvog nacrta i to na europskoj razini. 15. listopada će razne zemlje usvojiti ovaj okvir za europski semestar. Oni će predstaviti svoje nacrte proračuna. A specifične preporuke za pojedine zemlje moraju biti povezane i sa procjenom koju će provesti komisija što se tiče tih prvih nacrta pojedinih zemalja članica te gospodarsko-političkoj suradnji koju treba ojačati na području Europske unije. Ovo izvješće sam već jedan put predstavila. Imamo 235 amandmana i sada pokušavamo uvesti te amandmane, uključiti ih u tekst, a polazimo od već dobro poznatog e, načela u našem domu da pokušavamo stvoriti ravnotežu, imati široki konsenzus, te se stoga doista nadam da ćemo uspjeti izraditi tekst koji će se oslanjati na solidnu većinu, a da ne odstupimo od temeljnih crta do kojih je meni kao izvjestiteljici jako stalo, a radi se prije svega o tome da Europski parlament mora ima mogućnost e, uključiti se u taj postupak u ovoj ovom teškom razdoblju u kojoj se nalazi Europska unija. Koje teme obrađujemo u ovom izvješću? Kao prvo, radi se o središnjem pitanju kako se može ponovno potaknuti realno gospodarstvo polazimo od pretpostavke da to nećemo postići bez rasta, da bez toga nećemo moći na održiv način sladati krizu. A što se tiče rasta moramo uzeti također i u obzir da postoji velika povezanost između pojedinih e, gospodarstava, makroekonomija unutar Europske unije i ako, ako oni nisu usklađeni onda moramo imati europsku koordinaciju, moramo ukloniti e, razlike što se tiče konkurentnosti, prije svega što se tiče eurozone, a e, veselimo se i tome što je komisija uvela neke prijedloge promjene u svom tekstu, prije svega da je komisija predložila tekst gdje prvi put u jasnom obliku stoji da zemlje koje imaju suficit moraju također se potruditi kako bi e, sudjelovali u uklanjanju ovih internih razlika u Europskoj uniji i to zbog toga što oni mogu na interni način potaknuti potražnju i to tako da se smanji preveliki e, porezni e, doprinosi jer plaće u tim zemljama služe tome da se održi potražnja. A to bi moglo dovesti do pozitivnih e, učinaka u cijeloj, u cijeloj Europi. To je jedan prijedlog koji smo već više puta raspravljali unutar Europskog parlamenta i samo ćemo moći na učinkovit način ostvariti napredak ako one zemlje koje imaju suficite i koje, koje provedu određene prilagodbe, ako one budu u stanju što se tiče strane potražnje, održavati jednu stimulativnu atmosferu ili pak ako imamo drugačiju novu investicijsku dinamiku, ali nju još moramo dočekati. Kratkoročno je od iznimne važnosti naći one politike koje će se, kojima ćemo se boriti protiv nezaposlenosti, prije svega protiv nezaposlenosti mladih. Također moramo napraviti određene prilagodbe, jer trenutno imamo velikih poteškoća sa siromaštvom i sa socijalnom ekskluzijom. Potrebna nam je kratkoročna politika, ali i srednjo i dugoročna politika gdje ćemo se obračunati sa različitostima unutar Europske unije, prije svega unutar eurozone, što se tiče zemalja koje imaju suficit i onih koji imaju deficit, moramo isto tako potaknuti e, konkurentnost preko cijena, ali i preko istraživanja, obrazovanja, preko konkurentnosti, što će dovesti do toga da se ojača i poveća produktivnost europskog gospodarstva, prije svega u onim zemljama, članicama, koje se još moraju približiti najvišoj razini konkurentnosti. Radi se isto tako i o tome da se gospodarske i socijalne posljedice reformi koje poduzimaju zemlje članice provjere. Modeli koji su do sad primjenjivani se mora, se mora preispitati jer zbog raznih politika smo imali negativne posljedice koje su dovele do toga da neke zemlje moraju provesti određene promjene, a da građani vide velike razlike u svom društvu, da vide e, velika, velike negativne posljedice koje, koja nisu dobro objašnjena. To znači dakle da se moraju provjeriti reforme, moraju se provjeriti brojke vezane uz reforme, a mi i dalje smatramo da je važno u gospodarskoj i monetarnoj uniji služiti kao koordinator. Moramo iskoristiti sva sredstva u paketu od šest mjera i e, što se tiče e, neuravnoteženosti u gospodarstvu u svrhu provođenja određenih reformi, ali to sve mora biti vezano uz specifičnu situaciju u posebnoj zemlji. Fleksibilnost paketa od šest mjera i od dvaju mjera se mora u potpunosti iskoristiti u svrhu ostvarenja tih ciljeva, a da nemamo istodobno drastične negativne posljedice i da ne ostvarimo ciljeve koji su slabiji od onih koje smo htjeli. Dakle, fiskalna konsolidacija koja mora biti vezana uz stvarnost koja vlada u određenoj zemlji članici i umrežavanje zemalja članica, to je nešto što je vrlo bitno i što bi nas trebalo potaknuti da ispunimo naše obećanje da u Europskoj uniji ostvarimo jednu eh, investicijsku dinamiku također i kako bismo proveli strategiju za 2020. godinu. Moramo imati stvarno europsku investicijsku i gospodarsku politiku. Dakle, cijeli taj e, sektor realnog gospodarstva treba još jednom promotriti. Mi smatramo da u ovim tekstovima koje imamo trenutno u raspravi, da postoje neke izjave koje upućuju na to da što prije moramo osigurati ponovno pokretanje gospodarstva, da moramo pružiti podršku malim i srednjim poduzećima, da moramo se boriti protiv nezaposlenosti, prije svega nezaposlenosti mladih. Što se tiče financijskih tržišta, naravno da se bojimo što nemamo priljev kapitala u realno gospodarstvo. Mi smatramo da se taj rad vrši upravo ovdje u našem domu, više kolega radilo na tom dosijeu, ja sam radila na tom dosijeu, a prošli tjedan smo glasovali i usvojili jedinstveni nadzorni mehanizam. Dakle, stvaranje jedinstvenog nadzornog tijela za zemlje eurozone i za čenito sve zemlje i to treba se isto tako ticati usklađivanja rada e, EBE te nacionalnih tijela za nadzor, a i zemalja koje su izvan eurozone. U našem odboru smo vodili vrlo e, živopisnu raspravu o jedinstvenom mehanizmu za rješenje banaka. I o fiskalnom fondu za industriju koji bi se trebao upravo iskoristiti s tom svrhom da se posljednule banke mogu rješavati, što je povezano sa mehanizmom koji implicira da se da se teret raspoređuje, teret poslovne banke raspoređuje na dioničare. To je bitno kako bismo zaštitili štedne pologe i porezne obveznike, te isto tako kako bismo podrpili realno gospodarstvo. No, parlament također traži da se borimo protiv poreznih oaza, protiv izbjegavanja poreza, utaje poreza i tu imamo isto tako još neke prijedloge koji se tiču prije svega financijskog sektora. O tome možemo još raspravljati. Na kraju bih samo htjela reći da je isto tako važno zadržati tu ulogu demokratskog nadzora. Europska komisija je vrlo aktivna, a mi se zalažemo za to da napori idu u cilj u cilju stvaranja veće demokracije. Zato su nam potrebni mehanizmi e, za transparentnost, trebaju biti uključeni nacionalni parlamenti, Europski parlament, pripadnici civilnog društva. I još jednom samo moram ponoviti naš zahtjev da se treba isto tako provjeriti rad trojke i da njihov rad treba biti dio uobičajenog europskog okvira za polaganje računa i za demokratsku provjeru. Imamo određene znakove napretka i to moram napomenuti po tom pitanju. Već sam spomenula da mi smatramo da je tekst komisije što se tiče specifičnih preporuka za pojedine zemlje za ovu godinu, da nam taj tekst otvara određene mogućnosti koje prije nismo imali u prethodnoj raspravi, a postoji još jedna naznaka napretka koju želim naglasiti. Postoji izjava koju je komisija dala prije plenarne sjednice i e, koja se tiče toga da se zahtjevi Europskog parlamenta vezanih uz paket od dvaju mjera za analizu nacionalnih naceta proračuna za 2014. godinu, da će se u taj postupak uključiti i isto tako e, održivost. Postoji inicijativa komisije za stvaranjem e, stručne skupine koja bi prispitala mogućnosti kako zemlje članice mogu sniziti svoj javni e, dug. Ta stručna skupina je već osnovana, a temelj te skupine je upravo paket od dvaju zakona. Komisija je također izdala prijedlog da se stvori jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka kako ne bi porezni obveznici plaćali teret e, propalih banka, nego sami dioničari. A isto tako financiranje putem e, privrede. Oprostite mi, malo sam prekršila moje vrijeme za e, govor, ali u svakom slučaju veselim se vašim primjedbama dragi kolege, u vezi s ovom raspravom i nadam se da ćemo na kraju imati jasan stav Europskog parlamenta i uzevši u obzir naravno stav nacionalnih parlamenta u okviru Europskog parlamenta. Hvala vam. Gospođo izvjestiteljice, sada kao prvo iz nacionalnih parlamenta, iz Francuske, gospodin Gališ. On je član odbora za europska pitanja. Imate tri minute za vaše javljanje za riječ. Molim vas, pridržavajte se tog vremena za govor. Jer inače nećemo moći uzeti u obzir sve govornike. Izvolite, predajem vam riječ. Samo da kažem nešto o mom iskustvu. Da vidim što očekujete od <clears throat> zastupnika iz pojedinih zemalja. Naime, e, mi smo u Francuskoj proživjeli kroz ovaj prvi, prvu pravu godinu europskog semestra koja će se nastaviti sa prijedlogom zakona o financijama o kojoj će e, se uskoro odlučivati. Mislim da je općenito uzevši dijalog e, bio e, vrlo plodonosan, želim insistirati na dvije stvari koje su se često ponavljale. Prva tema, naravno ja sve ovo govorim iz francuskog ugla. Prva je tema bila vezana za ritam koji je vezan za proračun i prema kojem treba raditi. E, bilo je tu rasprava s komisijom i zapravo su e, se sami e, ciljevi odgodili. Ali e, mislim da je sve skupa rasprava obogatila kako s jedne strane francusku vladu, tako s druge strane i komisiju. I stoga što je komisija zapravo sugerirala previše brutalan ritam koji bi imao značajan utjecaj na cjelokupnu gospodarsku aktivnost i na gospodarski rast. Drago mi je dakle da je komisija saslušala i e, naš e, stav i da ga je usvojila. Međunarodni monetarni fond je osim svega E, priznao da je podcijenio posljedice eventualnih e, e, prevelikih prilagodbi. Što se pak druge teme tiče, ona se odnosi na strukturne reforme i na to dokle može ići komisija u svojim prijedlozima. Naime, koliko ona može zadirati u nacionalne politike. Kako će komentare e, davati, naime, koliko dubinske će biti te e, komentari komisije. A e, komisija je u odnosu na Francusku bila vrlo precizna, te je išla prilično daleko s preporukama. To je zaista e, bitna tema. E, I jest da komisija može zacrtati određene ciljeve, ali s druge strane smatram da e, države i nacionalni parlamenti trebaju to provesti. Različite rasprave što su se vodile i, u francuskom parlamentu, Oli Ren je bio došao k nama Smatram da to sve skupa nije bilo nebitno, ali da treba postaviti pitanje dokle može komisija ići u svojim preporukama. To se jasno izrazilo u odnosu među Francuske i komisije. Hvala vam gospodine Kares, a sada u ime mađarskog eh, Mađarske nacionalne skupštine gospođa Maher ima riječ. Puno vam hvala što ste mi dali riječ. Intenzivno se razgovaralo o različitim specifičnim preporukama, međutim potrebno nam je više suradnje između komisije i država članica kako bi se pojasnio stav svake zemlje članice. Moramo to napraviti na vrijeme, to je važno, kako bismo e, zemljama priopćili, kako bi se zemljama purjeno ranije priopćile odluke i na taj način se izbjegli nesporazumi. E, bilo bi dobro da komisija bude fleksibilna vezana za te preporuke. Isto tako trebala bi biti otvorenija po pitanju e, upravljanja političkim rizicima i time tko njima upravlja. Naš e, državni tajnik, gospodin Zoltan Čehavaj, e, primio je e, detaljne informacije o pripremama za europski semestar. U sljedećem periodu Mađarska će dobiti vrlo konkretne preporuke kao i sredstva da bi se ostvarili ciljevi. Mislimo da je važno polagati pažnju na reforme. Mi smatramo da Europska komisija vrlo stroga i nefleksibilna kad se radi o specifičnim preporukama za pojedinu zemlju, a na uštrb e, dugoročnih e, ciljeva. U tom se smislu potpuno si slažem s prethodnim govornikom iz Francuske. Francuska je primila na znanje specifične preporuke za e, zemlju, međutim komisija bi državama članicama trebala dati veći manevrski prostor kako bi one odlučile na koji način će provesti te preporuke. Kada se radi o preporukama zemalja članica, moramo reći da nije baš korisno ako komisija vlastite nadležnosti na e, takav način primjenjuje. E, puno vam hvala. Vi ste govorili dakle u ime e, Mađarske narodne skupštine. Sada se okreće gospodinu Gosesu koji je izvjestitelj e, u sjeni za ovo izvješće iz redova Europske pučke stranke. Hvala predsjedavajući. Moram e, reći da se pregovor između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni jako dobro odvijaju naše rad, dobra suradnja i uskoro ćemo doći do e, kompromisa o ovom vrlo važnoj temi. Malo ću se odmaknuti od današnje teme kako bih odgovorio na ova, ove komentare o preporukama. Ja sam bio izvjestitelj o prvom europskom semestru i tada smo bili složni oko toga da preporuke moraju biti vrlo detaljne. Zašto? E, kako bismo izašli iz klasičnih formulacija, strukturne reforme i tako dalje. Isto tako zato da bi se mogle e, definirati e, koliko se e, dobro nešto realiziralo. Dakle, da se s jedne strane vidi što se napravilo, ali isto tako da se nabroji što sve treba uzeti u obzir. Kolege su govorile o preporukama komisije. Gospodin Barozo je sasvim sigurno napravio grešku kada je te preporuke uvek prikazivao kao preporuke komisije. Međutim, jednom kada ih je usvojilo vijeće, to više nisu preporuke komisije, to su preporuke što ih je komisija preporučila i koje kasnije su usvojile države članice. Prema tome, to su odluke država članica. Nije stoga e, prikladno e, reći da je komisija tako je upravlja. Ako se E, prijedlozi komisije uzmu u obzir, to znači da ga je država članica usvojila. A ako neka država nije s time složna, onda u fazi pregovora e, kada se naprave ti prijedlozi e, treba reći da se s njime ne slože. To je vrlo važno uočiti jer ćemo inače uvijek imati jaz između građana i Europske unije, jer ako stvari dobro teko, to je onda zasluga nacionalne države i njihove vlade, a ako nešto nije u redu, onda je kriva Europa. Međutim, treba znati da je ovo postupak zajedničkog uzlučivanja između e, europskih država gdje komisija daje prijedlog, ali nije ona tako je odlučuje. Izvjestiteljica u na ovoj današnju temu je jako dobro proučila socijalne učinke preporučenih reformi. U potpunosti se slažem s njezinim mišljenjem. Međutim, mislim da trebamo također analizirati što bi se dogodilo da se te reforme ne provedu. Jer da nije došlo do europske solidarnosti prema onim zemljama koje su bile u najtežoj situaciji, onda bi sada sasvim sigurno bilo puno teže ja sam mislila da Grčka nikada neće izaći iz eurozone. Mnogi ekonomisti e, su mislili suprotno. Ali ekonomisti si to mogu dopustiti, političari ne mogu pogriješiti u svom mišljenju. Međutim, Europa vlada omogućila je da se nosi s krizom. Naravno, situacija nije laka onim zemljama koje imaju posebne programe za njih, ali ipak omogućuje da se krene na bolje. To sam htio naglasiti. Mislim da je vrlo važno pojasniti kakvu ulogu igraju pojedini akteri, e, kako komisija, tako i drugi. Ne smije se odgovornost pripisivati onima koji je e, ne nose u određenoj situaciji. Ako se e, komisiji trebaju uputiti kritike, onda se one trebaju biti upućene ako je ona to zaslužila. Hvala. Gospodine e, Goses, vi ste ovo pojasnili i osim toga ste to vrlo, vrlo jasno izložili. A sada u ime predstavničkog e, doma e, Irske, gospodin Lynch koji predsjedava odborom za javne financije. Hvala. I e, ovdje mi dopustite da vam se obratim ime drugih kolega iz Irske i zahvalim se gospođi Ferreiri na dobrom izvješću. Kao što znate, od prosinca 2010. Irska je zemlja ovih programa i primila je 85 milijuna eura zajedničkog paketa iz... E, e, E, različitih europskih e, fondova e, kao i iz Ujedinjenog kraljevstva, Švedske i MMF-a. Program je bio rezultat, rezultirao također s osam izvješća koji su javna. Taj je program uspio, ali uz velike žrtve iskih građana koji su podnijeli najveći teret. Kada govorimo o kontroli proračuna moramo se uvijek usmjeriti za krajnji cilj, a ja mislim da je krajnji cilj da Europa nešto učini za svoje građane kako bi oni mogli polučiti socijalne dividende e, do e, kraja ovog e, razdoblja krize. Mi ponekad e, zaboravimo priočiti koji je taj krajnji rezultat. Pitamo se kakva je vizija održivog rasta u Europi i na koji način e, možemo održati europski e, životni standard. moramo sada preći sa jezika mjera štednje na jezik rasta i blagostanja. U tom se smislu u potpunosti slažem s gospođom Ferreirom da moramo tražiti e, veću kvalitetu i e, moramo tražiti da se e, primijeni direktiva o kapitalnim zahtjevima. Također mi je jako drago da je gospođa Ferreira govorila i o direktivi o, obnovi i isto tako bih htio reći nešto o e, arhitekturi parlamentarnog nadzora u sadašnjoj situaciji ovaj sastanak u odboru Ekon bavi se europskim semestrom 2013. godine kao izgledima za 2014. godine. E, mi ćemo sasvim sigurno ići u, u Vilnius na sastanak o članku 13. A onda ćemo možda nakon toga u e, siječnju imati novu konferenciju o članku 13. kojeg će organizirati Europski parlament i novo predsjedništvo. U četiri mjeseca četiri konferencije. Možemo se pitati kako će vrijednost biti toga i na koje, kako će biti e, usmjerenje novog europskog semestra. Ja se mogu pitati je li to najbolji način da radimo na taj način ili možda postoji neki bolji način meni se čini e, da zaista postoji velika potreba da se vidi kako će biti financijska godina i da možda same zemlje mogu bolje to kontrolirati u svojim zemljama s jedne strane i u vijeću. Upitno je hoće li ovaj model zajedničke konferencije nešto što e, bolje odgovara europskim zastupnicima ili nacionalnim vladama. Uz to e, različiti pripremni dokumenti za ovaj e, sastanak govorilo se o euro tjednu, ali se nije govorilo o e, pripremama za konferenciju članko 13. E, e, hvala. A sada dajem riječ predsjedavajućem iz odbora za gospodarstvo Španjolskog parlamenta. Iako mi je drago da se ovdje sastajem s kolegama iz različitih europskih parlamenta. Prošlo je tek 13 mjeseci od kako je Španjolska shvatila da ima faktor rizika od preko 600, a sada je on pao na 244. To jako puno znači. Prije svega, e, to znači da je vlada vrlo pomno pratila preporuke Europske unije. Također je provela reviziju u politike u posljednjih 20 mjeseci i e, to od mjeseca do mjeseca. E, e, bilo je potrebno napraviti velike korekcije makro ekonomiji. Ali došlo je do fiskalne konsolidacije o kojoj ću najprije govoriti. E, e, trebalo je učiniti e, španjolski javne financije prihvatljivima. Drugo, mi smo reformirali sektor banaka, tražili smo njihovu veću likvidnost i bit će sada sasvim sigurno lakše dobiti kredite. E, bilo da se radi o poduzećima ili za privatne osobe. Nadalje, usvojili smo čitav niz strukturnih reformi kako bismo postali konkurentni E, te da se borimo protiv potrebe za financiranjem iz inozemstva. Naš je također e, trgovinska e, bilanca se također poboljšala. Preporuke koje smo dobili nastavit ćemo ih dalje primjenjivati. To nisu samo kao što je netko rekao, preporuke komisije, već komisija ih je samo predložila. Mi zaista možemo stvarno napredovati, a to je e, postizanje stvarne ekonomske i monetarne unije. Želimo sa svima surađivati kako bismo to postigli kao što želimo raditi i na bankovnoj uniji i na filskajnoj uniji. To su ključni izazovi za sve nas i mi se nadamo da ćemo prebroditi sve te poteškoće. Hvala gospodine Lomfuelo. Riječ će dobiti Filip Debaka, izvjestitelj u Sijeni iz kluba zastupnika Liberala. Nacionalna belangrijke Hvala vam. Mislim da je današnja rasprava vrlo važna, ne samo, a tu ću se nastaviti na ono što rekao gospodin Gozes, zbog toga što smo tu, nego zato što želimo postići da želimo postići da europske institucije surađuju sa nacionalnim institucijama i želimo isto tako vidjeti kako možemo e, uključiti više dionika u taj postupak. Dakle, radi se i o pitanju demokratskog legitimiteta. Kratko ću se osvrnuti upravo na te dvije točke. Najprije povratak u normalnost. Mislim da smo postigli dosta toga, stvorili smo jači europski okvir, prije svega što se tiče proračunske discipline koje su zemlje članice si same nametnule no isto tako imamo jaču kontrolu banaka, imamo mogućnost boljeg funkcioniranja banaka bez pretjeranog poduzimanja rizika i mislim da se i tu na europskoj razini u suradnji sa nacionalnim razinama postiglo dosta toga. Prije pet godina bi mnogi to smatrali još nezamislivim, no upravo smo te korake uspjeli ostvariti ovih zadnjih nekoliko godina. I još nešto na što se osvrnuo već i gospodin Gozes. Što se tiče vlasništva, što se tiče niza preporuka koje se tiču jačeg demokratskog nadzora, ali i što se tiče preporuka za pojedine zemlje koje je također usvojilo i vijeće. Tu uvijek iznova čujem od nacionalnih kolega i kolegica da postoji utisak da postoji vrlo negativan stav protiv tih preporuka, iako su upravo zemlje članice bile više uključene u taj cijeli postupak od Europskog parlamenta. Stoga smatram da je dosta žalosno ako nacionalne kolege kažu da je europska razina ona razina na kojoj se donose te odluke. Ovdje je stvar isto tako i takva da si zemlje članice same ograničavaju. Iako svi znamo da su potrebne još daljne e, strukturne reforme i iako su zemlje članice same se obvezale na provedbu tih reformi. To znači da, od nas, e, da se od nas očekuje jak angažman, potrebu da tražimo da ti dionici budu odgovorni, a isto tako moramo E, vidjeti koje su to preporuke usvojene u vijeću za pojedine zemlje koje se tiču e, povratka normalnog stanja u e, određenim zemljama članicama. Ako želimo ponovno ostvariti jednu normalnu situaciju, onda je to prije svega potrebno. One zemlje koje imaju pretjerani deficit moraju se vratiti ponovno na pravi put kako bi išli u smjeru konvergencije zato su nam potrebni jasni ciljevi što se tiče strukturnih reformi. To mora biti vrlo detaljno razrađeno, a isto tako na europskoj razini moramo jače podržati zemlje članice pri njihovim ulaganjima u istraživanje, obrazovanje, infrastrukturu i tako dalje. To je ono što nam je potrebno za taj povratak e, normalnosti. I to je ono što nam je potrebno zato što svi zajedno želimo izaći iz krize na korist svih onih građana koje ovdje zastupamo. Hvala vam gospodine Debaker. U ime Slovenske nacionalne skupštine riječ dajem gospodinu Frangešu, podpredsjedniku odbora za financije i monetarnu politiku. Izvolite. Na tri minute. Najljepša hvala za besedo. Uvodimo neke kritičnih misli. Puno vam hvala predsjedatelju. Za početak bih eh, bio donekle kritičan. O ovom dijalogu govorimo kao o nečem važnom i slažem se. Smatram da trebamo osnažiti suradnje između nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta kao i komisije kada se bavimo makroekonomskim upravljanjem. Međutim, također moramo reći da imamo svega sat i pol za raspravljati o tome. To nije dovoljno i doista ne možemo ući u detalje situacije u svim državama članicama. To je s jedne strane, a s druge strane ne možemo govoriti o europskim e, odjecima toga, zbog toga što je ovaj dijalog doista potrebno provesti. Imamo neka pitanja koja su upućena na nacionalnim parlamentima, a najvažnije je da li je okvir preporuka komisije odgovarajući našim nacionalnim situacijama. I moram reći da se bojim da smo već uvelike nadišli taj kritički dio gdje bismo mogli biti ili zadovoljni ili nezadovoljni s preporukama, ne sada ih moramo prihvatiti kao činjenicu. I to je osobito važno za moju zemlju, zbog toga što, nažalost, od nama se trenutno govori kao nekom koji je sljedeći na redu. Iako je kriza u Sloveniji eh, drugačija i kriza bankarskog sektora i prevelika zaduženost gospodarstva ne znači da ćemo mi doista sljedeći doći na red. Najbolji način konsolidacije javnih financija je zapravo potaknuti rast. Tako da mislim da se moramo zapitati da li trenutni model podržava rast i stvaranje novih radnih mjesta ili ga pak otežava naš pristup i naše postizanje tih ciljeva. Što se tiče preporuka, moram reći da europske institucije zapravo nisu doznale ništa što mi u Sloveniji već nismo i znali. To osobito vrijedi za bankovnu krizu i prezaduženost gospodarstva. No svejedno, ove i prethodne godine Slovenija je aktivno sudjelovala u ispunjavanju preporuka i trenutno smo u završnim fazama pripreme proračuna za ovu sljedeću godinu. Već postoje socijalni sukobi do kojih je došlo što je dovelo do usporavanja cjelokupnog procesa. U duhu ovog izvješća mislim da postoje neke specifičnosti što se tiče pitanja s kojima se suočava parlament i građani. To je spomenuto izvješću, no moram reći da ćemo mi podnijeti još veću odgovornost u nadolazećim mjesecima. Zbog toga što ćemo mi kao Europska unija morati dokazati da smo sposobni suočiti se s ovom dubokom socijalnom i gospodarskom krizom prije no što se zapravo preplašimo od e, euroskepticizma na euroizborima. Dakle, vjerujem da je važno da budemo svjesni da rast neće doći sam po sebi, da moramo ispraviti neke prošle greške. A sve ove e, velike riječi u raznim deklaracijama koje spominju rast i otvaranje novih radnih mjesta se zapravo trebaju provesti u praksi. Puno hvala, gospodine Frangeš. E, gospodine Tolens iz odbora za gospodarstvo. Iz Latvije. Hvala vam. Nacionalni parlament u Latviji je također uključen preporu, u provođenje preporuka. I krajem svibnja 2013. Eh, predstavljene su preporuke u našoj zemlji, a kasnije u lipnju Ministarstvo gospodarstva je obavijestilo Europsku komisiju o tome kako stvari napreduju. Eh, odgovornost za postizanje ovoga ima veze sa rokovima koji su dodijeljeni E, imali smo dva, tri dana i zapravo nismo mogli e, reagirati iz razine parlamenta sa suvislim odgovorima u i to osobito s obzirom da se radi o dugoročnim projektima e, gdje predlaže se reforma socijalnog sustava ili mirovinskog sustava, zašto je doista potrebno više od dva-tri dana za to raspraviti na razini parlamenta. E, što se tiče preporuka, specifičnih preporuka za zemlje, kada govorimo o financiranju od strane Europske unije za nužne reforme, Latvija znamo nije trenutno u eurozoni, tako da ne očekujemo nijakvih efekata preljevanja iz eurozona i o tom ćemo moći raspravljati tek kada joj pristupimo. Što se tiče fiskalne discipline, na temelju e, nedostataka u prošlosti sami smo vidjeli da striktna fiskalna politika e, bi trebala biti jedna od, jedna od kamena temeljaca e, gospodarske politike u Latviji i zapravo mi smo počeli usvajati početkom 2013. zakon o fiskalnoj disciplini koji se bavi načelima fiskalne discipline i odredbama koje će se e, pobrinuti da postoji ravnoteža unutar gospodarskog ciklusa i da će, tako će se omogućiti održivost, makroekonomska stabilnost i svi negativni faktori koji teču na gospodarstvo. Što se tiče dodatnog osnaživanja fiskalnog okvira, e, vlada je već počela raditi na tome i početkom sljedeće godine bi trebalo započeti se sa nadzorom koliko se poštuju e, odredbe zakona o fiskalnoj disciplini. Dakle, parlament će na tome raditi i e, nominirat će sam tri od šest članova vijeća nadležnog za to. Dakle, hvala vam i e, radujemo se na dolazećoj raspravi. Zahvaljujem gospodinu Atalinsu u ime konzervativaca reformista. Riječ dajem izvjestitelju Sjeni gospodinu Ebingu. Eh, hvala vam gospodine predsjedavajući. Mnogo je toga već rečeno i ja bih se samo kratko osvrnuo na ono što je rekao kolega iz francuskog parlamenta. On, je, on se dotakao jedne vrlo zanimljive točke, a radilo se zapravo što ostaje još od prava nacionalnih parlamenta na kraju krajeva. Ako ih usporedimo sa pravima Europskog parlamenta i ako uzmemo u obzir da se sve više nadležnosti seli u Brisel. Ja sam zagovaratelj Europskog semestra u ovom obliku kakvom ga je predložila gospođa Ferreira no, također vidimo da je mm, Europska monetarna unija sada sve više mm, proračunska unija sa nadzorom proračuna, sa preporukama za pojedine države. Naravno, važno je znati mm, što treba kontrolirati, što treba popraviti, a zatim dolazimo i do pitanja koje opće nadležnosti ostaju u nacionalnim parlamentima, jer u takvom obliku proračunske unije se ta prava nacionalnih parlamenta dakle zapravo jedno od glavnih prava nacionalnih parlamenta, njima oduzima. U Briselu smo se dogovorili da ćemo imati nacrte proračuna koje određuje Brisel, da će oni određivati isto tako u kom obliku će se smanjivati proračuni, zatim imamo makroekonomske neravnoteže i postupak vezan uz to, ne znamo zapravo točno što to znači. Zatim imamo velike nesrazmjere u bankarskom sektoru, dakle na Cipru, u Grčkoj ili problem sa nekretninama u Španjolskoj. Imamo pak s druge strane velike trgovinske e, suficite u Nizozemskoj, u Njemačkoj ili možemo se isto tako pitati jesu li plaće u Njemačkoj, na primjer, preniske kao što je to e, prije nekog vremena rekao jedan povjerenik. Dakle, to se tiče socijalnih politika, monetarnih politika, fiskalnih politika zemalja. I tu se postavlja pitanje zapravo koja prava imaju nacionalni parlamenti. A neki žele čak ima ići korak dalje sa ex ante proračunskom kontrolom. Iako sve prijedloge koje zemlje imaju dakle što se tiče mirovina, što se tiče socijalnih politika i tako dalje, prvo moraju predočiti komisiji. To zapravo znači da od nadležnostima su zakonodavaca nacionalnih parlamenta ne ostaje gotovo ništa. To znači da se njihova uloga sve više smanjuje. Zapravo ovdje tražimo ravnotežu između onoga što želi Europska unija, što, e, što trebaju raditi europske institucije i onoga što još ostaje u nadležnosti nacionalnim parlamentima. Jer ako nešto krene po krivu u pojedinoj zemlji članici, ako se treba pribjeći štednji, ako se treba promijeniti sustav, onda birači prvo gledaju nacionalne zastupnike, a tek onda europske zastupnike i e, kad kad taj odnos nije jasan za birače, oni se ljute, ali prvo se ljute na nacionalne zastupnike, a onda tek na nas. Dakle, dovodi se u pitanje legitimnost cijelog sustava. I ne može svaki građan prihvatiti da Brisel kaže potrebno je provesti reformu mirovinskog sustava ili nekih drugih sustava. Dakle, Potrebna nam je ravnoteža između onoga što čini Europski parlament, što čine nacionalni parlamenti i dakle pitanje uz nadležnosti Europske unije naspram nadležnostima nacionalnih vlada. E, iako ja mislim da imamo neke nadležnosti koje bi se bolje mogli vršiti na nacionalnoj razini. Zahvaljujem. U ime Portugala riječ ću dati gospodinu Gabritu, e, predsjedatelju odbora o proračun, za proračun financije i javnu administraciju. Zahvaljujem predsjedatelje. Mi vjerujemo da je održavanje ove debate vrlo koristan korak zbog toga što omogućava jednu političku procjenu situacije, odnosno preporuka Europske komisije no, osobito smo zadovoljni što smo čuli doprinos izvjestiteljice gospođe Ferreire koja je rekla koliko je važno e, da tijekom reakcije na ovu krizu na umu imamo i uzroke same krize. I to osobito tijekom obljetnice steča Lehman Brothersa. Dakle, važno je doživjeti ovu krizu kao europski izazov koji zahtijeva veću koordinaciju politika i ne samo kratkoročne reakcije, već i reakcije koje će biti usmjerene ka ostvarivanju održivog rasta i kratkoročnog i srednjoročnog stvaranja novih radnih mjesta. Zbog toga u portugalskom parlamentu E, doista želimo aktivno sudjelovati u raspravi o europskom semestru. I to osobito jer smo svjesni konkretnih konkretne važnosti ove rasprave u zemlji koja prolazi kroz cijeli niz e, reformi koje smo ispregovarali s našim međunarodnim partnerima. I moram reći također da sat i pol nije niti izdaleka dovoljno za tako nešto. U našem parlamentu imali smo priliku saslušati e, gospođu Ferreiru koja je bila pozvana da nam se obrati s temom svog izvješća. I tijekom rasprave u europskom semestru također smo imali e, zadovoljstvo saslušati Sharon Bowles koja se s nama sastala. No važno je da se sastajemo e, na redovitoj osnovi i da dobivamo izvješća parlamenta i komisije te da svi parlamenti surađuju zajedno. To nije nešto što bi se trebalo na ad hoc osnovi događati kada nacionalni ili europski parlamenti odluče da bi to moglo biti zgodno. To bi trebalo biti nešto redovito. No, ako je euro siguran, ako je najgore dio krize iza nas i europsko gospodarstvo se polako oporavlja, ne bismo smjeli zaboraviti uzroke krize. Neravnoteže na financijskim tržištima koje su imale asimetričan utjecaj na nacionalno gospodarstvo. Isto tako ne bismo smjeli zaboraviti niti socijalne posljedice krutih politika prilagodbe. Zbog toga je Portugal e, uložio velik trud u postizanje, ostvarenje svojih vanjskih ciljeva, no ne možemo samo pokušavati ostvariti takve ciljeve e, bez obzira na sve ukoliko to dovodi do visoke razine nezaposlenosti ili ukoliko e, se čini da će zapravo Portugal ući u četvrtu godinu recesije. Za to nam je potrebna europska koordinacija paket dvije mjere je dobar, ali trebali bismo ići korak dalje. Bankovna unija bi trebala postati stvarnost, moramo se pobrinuti da dođe do poreznog usklađivanja i da imamo doista stvarnu monetarnu i gospodarsku uniju u Europi 28 država članica, a ne smijemo na krizu gledati samo na nešto što je krivnja ove ili one zemlje, a ne europski problem. To je zajednička kriza i riješit ćemo samo ako na tome zajednički radimo. Hvala. Zahvaljujem gospodine Kabrita. U ime Slovenije riječ dajem podpredsjedniku odbora za, za europske poslove, gospođi Osterman. Hvala vam predsjedatelju. poštovani zastupnici nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. U lipnju 2013. godine u, raspravi, u Sloveniji smo imali raspravu o preporukama koje je ponudila Europska komisija. Željeli smo se uključiti što je više moguće u ovu fazu europskog semestra. Odbor koji se u Sloveniji sastao odlučio je da preporuke koje je ponudila Europska komisija jesu odgovarajuće. E, one su bile korisne i ponudile su mogućnost za djelovanje našoj vladi. Isto tako, one se ne odnose samo na reformu mirovinskog sustava. nije moguće dati e, opći pregled svih država članica, tako da bi ove preporuke doista trebala biti konkretno usmjerene na pojedine države članice. I naše preporuke su bile dobro pripremljene, e, bavile su se pretežno našim javnim financijama, e, stvaranjem novih radnih mjesta, ostvarenjem razvoja i usredotočavanjem na određene segmente gospodarstva. Također je bilo potrebno pozabaviti se reformom bankovnog sektora. Svrha europskog semestra je koordinacija naših gospodarskih politika i zbog toga bi bilo vrlo dobro da sve države članice surađuju eh, što se tiče upravljanja eurozonom. Dakle, trebali bismo biti više usredotočeni na međusobnu povezanost naših gospodarstva i učinke koji iz toga proizlaze. Ponovno hvala, a sada riječ dajem predsjedniku odbora za zapošljavanje, predsjednici Prvanš Berez. Euh, hvala, <clears throat> dragi predsjedavajući, dragi kolege. Za nas su ovakvi sastanci s vama iz nacionalnih parlamenta uvijek jako važni. Neki su rekli sat i po nije dovoljno vremena. Međutim, sve ovo ipak dio je jednog ciklusa i e, to nisu jedini E, trenuci kada se sastajemo, a naročito prema članku 11. kada govorimo o fiskalnom paketu kada ćemo sama e, se sastati sljedećeg mjeseca u Vilniusa. Htjela bih insistirati na tri aspekta. Prvo je da za nas zastupnike, bilo da se radi o zastupnicima Europskog parlamenta ili nacionalnih parlamenta. Mi moramo od Europske komisije i Europskog vijeća e, dobiti konsenzus jer je polazna toška preporuka od zemlje do zemlje ono što komisija u, svake godine e, proučava rast i e, ako želimo da je taj proces zaista bude demokratski proces, onda e, se moramo pitati odakle krećemo, e, oko čega se možemo složiti vezano za dijagnozu, a e, taj temelj naših razgovora mora biti godišnja procjena rasta za svake zemlju. Drugo, i dalje mislim da Europsko vijeće na, u svom pristupu e, zapravo pocijenjuje e, udvostručavanje, odnosno multipliciranje e, iz zemlje do zemlje. Jer kada se gledaju kako se poboljšava konkurentnost, na primjer, i zaposlenost. To je nešto što se naravno odraža na svaku zemlju, ali ima i općeg odražavanja na međusobnu konkurentnost i to je nešto što komisija u potpunosti pocijenjuje. Nadalje, uvjerena sam da sve dok ne budemo imali socijalne pokazatelje kako bismo na taj način uočili E, makroekonomski disbalans, nećemo se moći na jedan razuman način e, nositi e, sa socijalnim pitanjima u svakoj od naših zemalja i u eurozoni. Vodimo važne strukturne reforme u eurozoni E, mi ovdje radimo na ostvarivanju bankovne unije koja bi trebala biti glavni pokretač e, ponovnog pokretanja gospodarstva u europskim zemljama. Toliko od mene. Hvala gospođo Beres, a sada gospođa Gals iz e, Europske pučke stranke. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Također se zahvaljujem izvjestiteljici na odlično obavljenom poslu i naravno predstavnicima nacionalnih parlamenta. im što zajednički možemo raspravljati o ovome. Mislim da je vrlo korisno što možemo saslušati različite strane i željela bih naglasiti dvije stvari. Prvi komentar se tiče vremenskog okvira, drugi sadržaja preporuka. Ili zapravo samog semestra. Što se tiče prvog komentara, e, rekao bih gospođi Ferreri da bi bilo dobro razmotriti kako bi bilo moguće sinkronizirati nacionalne proračune sa europskim semestrom. Naime, vrlo često odobrenja vijeća tiču se proračuna tekuće godine. A što se tiče sadržaja, prije svega bih komentirala na korisnost. Dakle, trebalo bi u obzir uzeti one elemente koje bi mogli biti korisni što se tiče europskog semestra. Dakle, trebali bismo vidjeti predstavljaju li oni dodanu vrijednost. Izvješća se pripremaju za svaku pojedinu godinu i ona su u određenom kontinuitetu i slažem se uvelike s predstavnicima nacionalnih parlamenta da se ta izvješća zapravo odnose na prošlo stanje. To nije problem, no isto tako bi bismo trebali biti progresivni i dakle trebali bi uključivati preporuke za budućnost. Naime, vrlo često komisija e, razmatra e, preporuke za pojedine zemlje i doživljava ih kao nešto uklesano u kamen što se nikada ne može promijeniti, tako da bismo trebali biti fleksibilni e, u ostvarenju krajnjeg cilja a to je konsolidacija proračuna kako bi se omogućio gospodarski rast i spriječile makroekonomske neravnoteže. No za to potrebni su nam, potrebne su nam usporedive metodologije i analize. Naglasila bih dakle da veliko obim posla koji smo uložili da bi na kraju trebao donijeti ploda. Puno vam hvala, gospođo Galpelč. Sada moj kolega iz Hrvatske, kolegica gospođa Matinić. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem e, izvjestiteljici na dobrom e, izvještaju i detaljnom i pozdravljam sve predstavnike nacionalnih parlamenata. E, ono što bih željela istaknuti je da zaista jedan od izazova za postizanje uspješne ekonomske politike je učinkovita koordinacija monetarne i fiskalne politike i mehanizam semestra doprinosi u biti koordinaciji fiskalnih politika na razini država članica i na taj način isto tako pomaže usklađivanju sa monetarnom politikom. E, uz e, to je jedno postizanje nekakvog zajedničkog usmjeravanja fiskalnih politika važno je i usmjeravanje strukturnih reformi koje to prati e, i sve zemlje se odnosno sve države članice se u biti fokusiraju e, na postizanje ciljeva postavljenih na razini europske unije kroz strateške dokumente što je izuzetno važno E, preporuke koje su specifične za svaku zemlju ipak e, možemo prepoznati e, i kao jednim dobrim dijelom horizontalne preporuke dakle kroz analizu preporuka po državama članicama možemo točno uočiti da se mnoge ponavljaju u većini država članica poput e, poboljšanja efikasnosti javnog sektora reforme tržišta rada i povećanje efikasnosti tržišta rada reforme mirovinskog sustava e, jačanje unutarnjeg tržišta usluga suzbijanje porezne evazije mjere aktivne politike zapošljavanja kako bi se smanjila nezaposlenost osobito nezaposlenost mladih to su sve e, područja koja muče sve države članice europske unije i ono što ja smatram ustvari da je dodana vrijednost europskog i nacionalnog semestra je u biti razmjena iskustava o tome na koji način se te mjere u praksi provode u različitim državama članicama i to je ono što moramo ustvari međusobno razmjenjivati i vidjeti kako, kakvo je iskustvo koje države članice učiti na tim iskustvima i onda izbjegavati naravno pogreške i zajednički ustvari postići sinergijske efekte i što brže i što bolje se boriti sa krizom u kojoj se europa nalazi. hvala na pažnji. Ovo je bila posljednja intervencija na popisu govornika, što znači da se vraćamo izvjestiteljici gospođi Ferreiri, no prije toga volio bih spomenuti samo da se kroz raspravu pokazuje da nacionalne politike nisu nacionalne, već europsko pitanje. To se pokazuje osobito državama članicama koje dijele zajedničku valutu, jer one imaju e, trenutne posljedice i osjete ih kao takve. Gospođa Perez je spomenula efekt multiplikatora, gospodin Epping je izrazio svoju zabrinutost e, događajima u Španjolskoj, dakle prirodno je da ljude zanima ono što se događa u drugim zemljama ono što se u Nizozemskoj događa bit će zanimljivo i nama, a isto to vrijedi za sve druge članice. Kao što je predsjednik Triše već rekao, imamo zajedničku sudbinu i vjerujem da se sa time svi možemo složiti. Zahvalio bih svima koji su uzeli riječ danas i riječ ću sada ponovno dati našoj izvjestiteljici gospođi Ferreri. Hvala vam predsjedatelju. Ja bih ponovila svoju zahvalu svim kolegama koji su uzeli riječ. E, doista je bilo e, zanimljivo i pokazuje da doista možemo napredovati napredovati u ovom našem pristupu. No postoje tri glavne točke koje bih e, spomenula u vidu zaključka. Mislim da su gotovo svi kolege rekli možda se neću pozabaviti svime što su spomenuli, ali vjerujte da sam sve pomno zabilježila, da ću e, uzeti u obzir sve vaše komentare, pokušati ih e, uključiti što više vaših komentara u konačan tekst. I mislim da je jedno od ključnih pitanja, barem u trenutnoj situaciji, sljedeće. Dakle, kriza je gotova i možemo moramo nastaviti raditi na oporavku i složila bih se s gospodinom Gozesom koji je rekao da moramo sjetiti se kakva bi situacija bila da ništa nismo učinili. Najvjerojatnije e, bi Grčka napustila eurozonu i bilo bi zapravo još gore situaciji na što je danas. Dakle, postigli smo neke stvari i moramo procijeniti da li je sve što smo učinili dobro prošlo ili još postoji prostora za poboljšanje. Također moramo se sjetiti reakcije drugih gospodarskih e, blokova, primjerice reakcije sad na njihovu krizu. I nema sumnje da u Europi postoji prostora za poboljšanje što se tiče upravljanja krizom, no postoje i dvije dimenzije koje su spomenute. E, to je popunjavanje nedostataka u financijskoj arhitekturi Europe i drugo je da se pobrinemo da legislativa koju danas imamo da se provede na najbolji mogući način. I slušajući kolege kako govore o ostvarenom napretku, mislim da je bankovna unija jedan od dobrih primjera. Također smo čuli neke zamisle, zamisle o stabilizaciji i bavljenju e, direktnim monetarnim transakcijama ili međuvladnim instrumentima. Dakle, to su sve točke koje je potrebno razmotriti sa srednjeročne ili dugoročne, iz dugoročne perspektive. Dakle, već smo čuli o tome da bi trebalo dugoročnije razmotriti e, monetarnu uniju i budućnost tijele Europske unije. Dakle, na raspolaganju imamo instrumente koordinaciju, za koordinaciju monetarnih politika i istina je da postoje znaci gospodarskog obora, oporavka, ali ako je to istina, isto je tako istina da još uvijek imamo neprihvatljive razine nezaposlenosti u Europi zadužnost je iznimno velika, postoji doista, doista ozbiljni problemi sa dugovima, sa socijalnom isključenošću i dakle potrebno je ponovno uspostaviti povjerenje naših građana u Europu. Isto tako u europsku sposobnost da riješi probleme kroz koje prolazi. To znači, naravno, da se to odnosi na sve u ovoj prostoriji. I vjerujem da s obzirom da Europa mora odigrati svoju ulogu, da kada bismo reformatirali način na koji trojka funkcionira, e, što se primjerice tiče paketa dvije mjera, gospodin Gozes se toga dotakao, mislim da bi to bio velik korak prema napred. Također konkurentnost, konvergencija, to su također sastavni dijelovi inicijative koja je koju je komisija započela, to je sve usmjereno podršci strukturnim reformama koje bi nam omogućile formiranje sustava koji ne bi samo kažnjavao ljude koji ne provode svoje reforme, već bi ponudio i poticaj za gospodarski rast. Dakle, kolege su mnogo spomenjali potrebu da se razlikuju pristupi i da se primijeni jedan fleksibilan pristup paketu dvije mjera i šest mjera u razdoblju 2020. godine, zatim isto tako da se radi na koordinaciji državnog duga i da se u tu svrhu formira jedna skupina. Mnogi su kolege spomenuli kvalitetu preporuka i ja vjerujem da kvaliteta preporuka, što je spomenula primjerice gospođa Galpelč, da postoji potreba da ne samo razmatramo pitanje kvalitete i poboljšanja, već isto tako kao što to gospodin Lynch i gospodin Cabrito, kao što su spomenuli, da postoji potreba za demokratizacijom Prvi kolega koji je govorio, gospodin Karenš iz Francuske, rekao je da zemlje moraju ponovno preuzeti kontrolu nad tim preporukama i da se mora razmotriti kvaliteta preporuka. Dakle, potrebno ih je rekalibrirati kako bi se zajamčila demokracija u svim tim zemljama. isto tako moramo uzeti u obzir da te zemlje ne mogu potpunosti ignorirati ove mjere zbog utjecaja koje bi to mogli imati na druge države članice. Dakle, zato treba organizirati taj participatorni mehanizam na razini Europe, na razini nacionalnih parlamenta i moramo nastaviti i raditi na toj arhitekturi. Sad sam gotovo citirala gospodina Linča. Dakle, preporuke dolaze iz komisije i vijeća, no u, njih, njima mora u njih mora biti ugrađen i određeni demokratski, legitimitet, dakle neki izabrani predstavnici moraju to biti uključeni, tu govore mi o europskom i o nacionalnim parlamentima, na tome moramo zajedno raditi. I za kraj naglasila bih potrebu za hitnim politikama i razmatranje socijalnih i kratkoročnih aspekata, odnosno kakav to utjecaj ima na zaposlenost, na socijalnu solidarnost, kako ne bismo kako ne bi došlo do nekakvog socijalnog sloma. Jer mi kao opredjeljeni europljani to prije svega želimo izbjeći. Dakle, moramo hitno raditi na društvenim pokazateljima i na inicijativama za zapošljavanje. Tako da kratkoročnog, što se tiče politika oporavka i svih svog srednjoročnog i dugoročnog rada, da ne izgubimo iz vida potrebu poboljšanja europske konkurentnosti na jedan logičan i strateški način. potrebno je ne izgubiti iz vida kratkoročne socijalne implikacije. To je rekla lijepo i gospođa Berez. Ozbiljnost krize kroz koju prolazimo u proteklih nekoliko godina ne smije biti potcijenjena. Također smo smjesni potrebe da popunimo preznine koje postoje u e, načinu na koji je ovaj cijeli europski projekt organiziran. To znači da moramo raditi zajednički ili barem e, dati sve od sebe da zajednički radimo na onim ključnim točkama i nadam se da će moje izvješće e, lijepo odraziti te poruke kao i one druge koje smo čuli danas od svih kolega. Mislim da je ovo bilo doista vrlo korisno, svim se zahvaljujem i toliko od mene. Eh, para terminar, anunciar que el voto... Hvala, samo da vas podsjetim da ćemo glasati o nacrtu o izvješću Ferreira 30. rujna. Izvješće ćemo imati u listopadu u plenarnoj sjednici u Sazburu. Zahvaljujem svim zastupnicima nacionalnih parlamenta na njihovim doprinosima. Nesumnjivo će nam biti od koristi u našem daljem radu i samo da vas podsjetim da će sljedeća zajednička sjednica se održati u siječnju 2014. godine. Tada ćemo razgovarati o godišnjem izvješću o rastu sa zastupnicima nacionalnih parlamenta e, koju će 15. studenog usvojiti komisija. Podrazno, pretpostavljam da nema ništa i toga ćemo prijeći na točku dnevnog reda broj 14. Dakle, sljedeće sjednice će se održati u ponedjeljak 23. rujna popodne od 15 do 18.30 te isto tako u utorak 24. <clears throat> rujna ujutro je prije podne, dakle od 9 do 12.30 i od 3 do 6.30. Zahvaljujem vam na vašem prisustvu, hvala svima i vidimo se uskoro. Hvala.